Kao sljedeću točku imamo izjavu vijeće komisije vezani uz e, plan prema izradi Europskog fonda o strateškim ulaganjima i odmah ću predati riječ e, gospođi predsjednici vijeća. E, Hvala vam, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, gospođo predsjedavateljice. Hvala vam što ste pozvali vijeće da sudjeluje u ovoj vrlo važnoj raspravi o Europskom fondu o strateškim ulaganjima. Ovo je prioritet za sve te institucije, što je samo po sebi vrlo dobra polazišna točka za danje rasprave. Zahvalna sam na ovoj prilici što mogu podijeliti s vama naše mišljenje. Europski parlament je odigrao važnu ulogu kada se radi o tome da se u pitanju strateških ulaganja stavi kao prioritet na e, europsku agendu. Ja sam vrlo zadovoljna što mogu ovdje pred vama reći da započinjemo raditi na prvim konkretnim prijedlozima veznih uz ovaj ulagački plan. Europski fond za strateška ulaganja je glavni prioritet Latvijskog predsjedništva i vijeća. Vrlo je važno da ojačamo gospodarski rast eh, i da smanjimo nezaposlenost u Europskoj uniji. Paket ulaganja ima kao cilj ostvariti taj dvostruki cilj i odlučuje važnosti da su zakonodavci usko surađuju na tome i da rade što brže moguće. Mislim da je dobro podsjetiti da je predsjednik Jean-Claude Juncker i Europski, Europsko vijeće po tom pitanju imaju vrlo ambiciozan e, vremenski okvir i mi računamo na podršku Europskog parlamenta u postizanju tog okvira. Zato moramo vrlo hitno djelovati. Želimo prve projekte moći pokrenuti već ove godine. Vijeće je već započelo sa procjenom prijedloga u okviru jedne ad hoc radne skupine koja se vrlo redovito sastanči. Već prošli tjedan smo imali dva sastanka, a sljedeći sastanak je predviđen za sutra. Želimo već u ožujku postići općenit pristup kako bismo tako dozvolili dovoljno vremena za dogovor sa parlamentom e, mnogo prije roka na ljeto. Vijeće će konstantno pratiti napredak vezano uz ovaj prijedlog. On će se nalaziti pri samom vrhu našeg programa. Prvi, prva intenzivna razmjena gledišta o ovome na ministarskoj razini odvijala se jučer. Ja sam uvjerena da je Europski parlament također jako ambiciozan i veselim se vašoj konstruktivnoj suradnji. Ovo će proispitati našu zajedničku opredjeljenost kada se radi o ponovnom pokretanju e, europskog gospodarstva. Uvaženi zastupnici, važnost Europskog fonda za strateška ulaganja ne možemo precijeniti ali to je samo jedan element e, ulagačkog plana e, Europske komisije, takozvani stup za likvidnost e, s kojim bi se mobilizirala sredstva za ulaganja. Drugi stup plana komisije je vezan uz nastavak projekata i uspostavu jednog savjetodavnog tijela, to je također sastavni dio ovog trenutnog prijedloga kako bismo definirali dobre, prave projekte i kako bismo se osigurali da privatni sektor u tome sudjeluje te da se novac doista preusmjeri u realno gospodarstvo. Stoga moramo obratiti pažnju toj mjeri i moramo time nadopuniti uspostavu fonda budući da će to biti ključno za strateški završetak eh, ovih projekata diljem Europe. No, možda zapravo treći stup e, poboljšati ulagačko e, okruženje, onaj koji će naj, najviše moći pokrenuti privatno ulaganje. To je mnogo šira tema o kojoj trebamo raspraviti na različitim razinama. Iz europske perspektive tu se radi o dovršetku jedinstvenog tržišta. Već je komisija najavila niz mjera, na primjer E, pod nazivom e, Unije kapitalnih tržišta. Vijeće se slaže sa parlamentom i sa vijećom sa svim inicijativama koje mogu dovesti do ojačanja jedinstvenog tržišta i povećati konkurentnost Europske unije. Istodobno, potrebno je poduzeti neke akcije i na nacionalnoj razini kako bi se uklonile prepreke ulaganju i kako bi se ostvario taj potencijal za rast diljem Europske unije. Stoga se veselimo prijedlogu Europske komisije i inicijativom Europske komisije na ovom području. Plan o ulaganjima je u potpunosti u skladu s prioritetima latvijskog predsjedništva kada se radi o gospodarskoj politici i povećanju konkurentnosti. Kao što znate, ovaj plan nije osmišljen kako bi riješio svaki e, postojeći problem u e, EU ili u eurozoni od makroekonomskih šokova do deflacije do zaduženosti no to predstavlja korak u pravom smjeru i što je najvažnije osmišljen je na najfleksibilniji način kako bi mogao kako mogao rasti i razvijati se fiskalne reforme, fiskalna odgovornost, to je važno za, za pokretanje gospodarstva i stvaranje radnih mjesta. Naravno i ulaganje, ulaganje čini samo jedan od sastojaka tog, tog miksa. Ne smijemo zaboraviti ni ove druge, dakle strukturne reforme i fiskalna opreznost. Kako bismo se suočili sa nadolazećim izazovima, mi, Vijeće, Europski parlament i komisija moramo surađivati vrlo učinkovito i hitro kako bismo se osigurali da ovaj paket e, odgovara potrebama koje vidimo u gospodarstvu. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Merci madame, je passe la parole à monsieur Katainen au nom de la commission. Hvala vam, predajem riječ gospodinu Katajninu u ime komisije. President, honorable members. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, uvijek mi je veliko zadovoljstvo biti u Europskom parlamentu i govoriti o velikim stvarima, kao što to činimo danas. Ja bih htio isto tako zahvaliti Latvijskom predsjedništvu na izvanrednom izvanrednom obavljenom poslu i na tome što ste stavili ovo pitanje visoko na vaš program. Dva mjeseca nakon što smo objavili ovu ambicioznu strategiju za pokretanje gospodarskog rasta i radnih mjesta, Europska komisija predstavila nacrt zakonodavstva s kojim bi se uspostavio Europski fond za strateško ulaganja. Mi dosta brzo ostvarujemo ono što smo obećali. Ovo se tiče same srži ofenzive koje se pokreće na razini Europske unije kako bismo osigurali da novac ponovno teče u onim e, dijelovima našeg gospodarstva gdje je ono najviše potrebno i kako bi se stvarali radna mjesta. Također smo e, uspostavili jedan transparentan sustav e, za projekte, te smo uspostavili isto tako i Europski savjetodavni centar za ulaganja kako bismo e, omogućili onima koji tome sudjeluju da izrade dobre prave projekte. U skladu sa ciljevima našeg plana Svaka od tih mjera će ukloniti nesigurnost i mobilizirat će ono, ulaganje, ono privatno ulaganje koje je toliko potrebno. Mi isto tako time pojašnjavamo kako će države članice doprinositi s time, koja će biti ta nadležnost prema Europskom paktu o stabilnosti i rastu i kako će se, koji projekti će imati najviše utjecaja na gospodarski rast i stvaranje mjesta. Također imamo tu provođenje pravnih tekstova kako bismo eh, vidjeli koje su to europska strateška ulaganja, koje su eh, pravno gledano stabilna i kako bismo imali dosljednost eh, niz eh, trako za provođenje projekata. Mi vrlo brzo napredujemo. A ja računam na vas, na jakoj političkoj podršci kako bismo mogli Europski fond za strateška ulaganja pokrenuti već u prvoj polovici ove godine. Što se tiče vremenskih okvira, tu smo vrlo ambiciozni. 19.1.2015. Eh, godine vijeće se je sastalo u okviru ad hoc radne skupine vezano uz ovaj fond. Vrlo je važno da se što, prije započne s radom ovoj temi u Europskom parlamentu apeliramo da do lipnja su zakonodavci e, sklope sporazum oko ovog teksta kako bi smo mogli uspostaviti ovaj fond dakle već od sredine ove godine. Budući da radimo vrlo brzo, bitno je uzeti se dovoljno vremena i vrlo jasno objasniti što to radimo. Posebice me zanimaju pitanja vezanih uz upravljanje i neki drugi detalji. To se tiče sporazuma STB. Uh, Europska komisija će ravnomjerno se opoditi sa doprinosima država članica. Uh, država članice će moći izravno doprinositi u taj sustav ili će moći doprinositi preko nacionalnih banaka i također će moći doprinositi u razne projekte. Doprinosi u obliku uh, kapitala, neće se računati kada se računa eh, fiskalna prilagodba. Sufinanciranje raznih eh, projekata ili eh, platforma za ulaganja bit će dostupna pod klauzulom Ruben. Također mislimo imati strukturu upravljanja na dva kolosijeka. To je prilagođeno kako bi se uklonilo što više nesigurnosti iz tog fonda, kako bi oni se mogli izlagati većem eh, izlaganju rizika nego što je to uobičajeno unutar Europske investicijske banke. To je potrebno zato što Europska investicijska banka mora moći podržavati projekte sa visoko rizičnim profilima kako bi imali ulagačke tokove u one države članice i one dijelove našeg gospodarstva gdje je ono najviše potrebno. Praktično gledano imat ćemo upravljački odbor koji će procjenjivati um, te smjernice vezano uz ulagače koji će određivati rizični profil fonda i koji će isto tako određivati kako se Um, odabiru projekti. Upravljački odbor sastojat ćete se od predstavnika eh, Komisije Europske investicijske banke, dakle dvoje partnera, a u budućnosti mogla bi sudjelovati u tome i neka treća stranka eh, kada se radi o tome da se eh, tiče posebne stranke ugovora. Europska unija i Europska investicijska banka su također doprinositelji u tom fondu i oni će u konsenzusu donositi sve odluke. Imamo i e, skupinu stručnjaka, njih čine šest nezavisnih stručnjaka koji će odabirati projekte. Projekti će se odabirati po zaslugama e, i prema smjernicama koje određuje upravljački odbor. To će nam osigurati da imamo neovisan postupak odabira na temelju zasluga što je vrlo bitno ako imamo ako želimo imati transparentno financiranje. Ulagački, ulagačke smjerene, smjernice koje se koriste za odabir um, projekta odredit će upravljački odbor jednom kada se zakonodavni dokument uh, uh, usvoji, ali zapravo već imamo dobra, dobre kriterije za odabir. Kao prvo, ti projekti moraju biti gospodarski opravdani, kao drugo, oni moraju biti dovoljno zreli kako bi se mogli provesti na globalnoj ili lokalnoj razini, kao treće, što se tiče europske dodatne vrijednosti i toga da moraju biti u skladu sa drugim e, europskim strategijama, na primjer Europska strategija za 2020. godinu za inkluzivan rast, zatim Europski paket o klimi za 2030. godine i drugim dugoročnim strateškim prioritetama Europske unije. Prijedlog iznosi da druga strana mora se usmjeriti na projekte koji imaju viši povrat na ulaganje nego u trenutnim instrumentima, E, ili unutar ovog fonda. Druga strana bi se trebala koristiti samo kada financiranje nije moguće koristiti iz drugih izvora u nekom razumnom vremenu. Europski fond e, za strateško ulaganje će u potpunosti biti pod nadzorom Europskog parlamenta. Upravljačka struktura se odvija oko dva ključna e, prioriteta, kao prvo izvještavanje Europska investicijska banka će dva puta godišnje izvještavati komisiju, a jednom godišnje vijeće i parlament kada se radi o projektima koji se nalaze u, unutar ove uredbe. Izvještaj će biti javno dostupni, e, isto tako će se izvještavati Europski parlament o primjeni uredbe što se tiče polaganje računa. Europski parlament ima pravo kada god hoće organizirati saslušanja sa upraviteljima druge strane vezano uz e, sam e, performans ovog fonda. Također e, će predsjednik fonda morati usmeno ili pismeno u vrlo kratkom roku odgovarati na upite Europskog parlamenta. Europski parlament također ima pravo zatražiti izvještavanje od strane komisije po ovom pitanju. Uvaženi zastupnici, Prijedlog koji sam danas iznio mora biti nadopunjen nizom mjera kako e, bismo klonili prepreke ulaganju kako bismo ostvarili doista jedinstveno tržište. To je najvažniji dio plana ulaganju. Radi se o tome kako možemo promijeniti strukturu EU unije i to za stalno kako možemo otvoriti vrata ulaganjima. Uzavši to u obzir imamo niz aktivnosti koje su isto tako iznesene u e, planu programu rada Europske komisije tijekom ove, za ovu godinu. Mi ćemo iznati prijedlog vezano uz energetsku uniju, uniju kapitalnih tržišta, vezano uz e, prijedlog o jedinstvenom tržištu i tržištu usluga i to još tijekom ove godine. Veselimo se daljnjoj suradnji s vama o ovim pitanjima. Na posljedku, važni zastupnici, želim naglasiti da dok god još imamo dosta tehničkih detalja koje moramo razraditi i koje moramo raspraviti, nikad ne bismo trebali izgubiti iz vida veliku sliku i ono o čemu se zapravo radi. Kriza vezano uz povjerenje zadržava ulagačke e, tokove, a to je jedan ključan dio europskog gospodarstva. Ovo bi trebalo povratiti povjerenje ulagača, trebalo bi ponovno pokretnuti protok ulaganja u regije i u sektore gospodarstva gdje su ta ulaganja najviše potrebna. Hitnost je veoma jasna na političkoj razini. Veselim se raditi ruku pod ruku s ovim domom kako bismo što prije usvojili ove prijedloge, kako bismo imali e, doista pravi učinak na europska ulaganja. Hvala vam gospodine Prveniće, započet ćemo s ovom raspravom. Kao prvo govore predstavnici klubova zastupnika, tako da je prvi govornik e, gospodin Weber na četiri minute ima europskih pučana. Izvolite. Poštovana gospođo predsjednice, gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem na prezentaciji Jirke Katajnina. Pučani pozdravljaju prijedlog komisije za paket za rast e, na europskoj razini i mislimo da su okviri dobro postavljeni. Investicija koja ne nastaje zaduživanjem nego prikupljanjem e, kapitala i zato mislimo da je ovo dobar put. E, hvala na dobrim prijedlozima. Kolege će se još osvrnuti na detalje iz našeg gledišta kluba zastupnika Pučana. No želim se osvrnuti i na drugu tendenciju koja obilježava gospodarsku situaciju i koja će biti bitna za buduću političku situaciju, a to su izbori u Grčkoj koji su održani u nedjelju. Želim e, skrenuti pozornost na to da E, novi start Europe kako ga e, predlaže novi predsjednik vlade Grčke neće biti polučen ovakvim njegovim predlozima nego predlozima kao što ih predlaže potpredsjednik Tajnen. Svjetska međunarodna organizacija rada je objavila danas brojke e, Zahvaljujući ovom fondu će 2,1 milijun novih radnih mjesta. To je golem E, pogon za Europsku uniju i to potvrđuju e, vrlo renomirani stručnjaci. Spomenuo sam Grčku kolegice i kolege zato što mislim da mnogo ovoga što želimo poduzeti u smislu ulaganja i gospodarske snage dolazi u opasnost zbog ovakve nove vlade u Grčkoj. E, novi predsjednik vlade Cipras želi oprost dugova, bailout e, i kako da mi onda pridobimo privatne investitore da se uključe u ovakav fond kada se u Europi čuje da se e, dugovi ne vraćaju nego opraštaju. Kakve to ima veze sa solidarnošću kolegice i kolege? Ako s oprostom dugova, bailoutom, Cipar ili zemlja poput Cipra mora platiti 100 milijuna eura, a Italija bi morala platiti 10 milijardi, e, Španjolska 6,6 milijardi eura, e, Irska 347 milijuna eura, jer e, oprost dugova znači da će sve druge države morati platiti grčke dugove. Jer je to solidarnost ako Španjolska, Italija i Cipar moraju biti odgovorni za grčke dugove. Zar to e, stvara stabilnost? Gospode, gospođe, mislim da ne. Mislim da to proizvodi nestabilnost u Europi. Predizborna obećanja e, u odnosu na izdatke od 11 milijardi eura u Grčkoj neće povećati povjerenje investitora u tu zemlju. Mi se nadamo i molimo da uspjeh uravnoteženog proračuna Grčkoj kakav sada ima e, i da rast koji postoji ako je malen se ne dovodi u opasnost. Ne želim niti spominjati e, kako se tamo e, ljevičarsko ekstremne snage udružuju sa desno ekstremnim snagama u istoj vladi. E, podsjećam na to da nema ni jedne žene ministrice. U novoj vladi ima samo muškaraca. Što to ima veze sa gender balanceom, e, ne znam. Zaista se tome ne mogu načuditi. O tome govorim u ovoj raspravi, kolegice i kolege, zato što ovakvi politički e, razvoji E, su vrlo opasni za pitanje hoćemo li dobar, imati dobar gospodarski razvoj. U Irskoj imamo rast od 3,6%, u Latviji 2,6%, u Španjolskoj smo e, otvorili milijun novih radnih mjesta u Španjolskoj, dakle tamo gdje su vlade pučane, gdje se vlada razumno i gdje se vlada za budućnost. Eto tamo smo stvorili rasti pozitivne perspektive i mi kao klub zastupnika EPP-a ćemo i dalje ustrajati na tom putu. Hvala lijepa. Gospodin Weber, više plavih kartica vam je upućeno, prihvaćam jednu, a prihvaćate li vi da vam se uputi plava kartica? Da, gospođa von Storch. Ja, Herr Weber. Gospodine Weberu, vi naravno pozdravljate paket od 315 milijardi investicija, to meni ne čudi posebno. E, vi ste međutim rekli da to nije investicija koja se financira iz dugova, Ma, e, pa upravo to i jest. E, mi preko kredita ulazima, ulazimo u taj kapital preko 60 milijardi financija. Zatim spominjete sjajnu brojku od 3,2 milijuna novih radnih mjesta, zašto to onda ne odostručimo jednostavno? Pa tako bismo riješili e, problem. E, krasno je kakva problemica, kako kolegica opisuje probleme, ali bilo bi lijepo kada bi naši domaći populisti dali i doprinos rješenju. Ovo je prijedlog koji neće povećati zaduženost Europe. To se financira iz normalnog proračuna, a pozivamo privatne investitore to je optimalan put za neko ko razmišlja na ekonomski način. Dakle, po pokrenuti privatno gospodarstvo e, za investicije u europskom gospodarstvu, zato je ovaj prijedlog ispravan. Nastavlja gospođa Rodriguez u ime socijaldemokrata na dvije minute. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Imat priliku vidjeti što će se dogoditi u Grčkoj i koje će biti posljedice toga. No, imamo problem e, s Grčkom i sa europskim institucijama koji se temelji na fiskalnoj odgovornosti, ali koji će vratiti napredak i e, izglede za rast i za otvaranje e, radnih mjesta u Grčkoj. To je odgovor. No, da bismo to uspjeli, e, potrebna su nam ulaganja. I zato je današnja rasprava itekako relevantna. E, svjesni smo i hitno, hitnoće ove rasprave. I zato u ime našeg kluba želim vam reći da smo doista zabrinuti sporim, e, sporom izgradnjom Fonda za strateška ulaganja. Jako smo zabrinuti zbog toga što zemlje članice do sada e, nisu e, definirale kapitalne obveze za taj fond, a znamo da je fond da su ta sredstva bitna kako bi fond povećao svoje kapacitete za davanje zajmova. Tako da to je ključna točka. Svi jako dobro znamo da jamstvo za europski proračun te da doprinosi Europske unije nisu dovoljni. Nadalje, zabrinuti smo e, time što je gospodin Šorbe rekao da e, odustaje od mogućnosti da Njemačka da svoj nacionalni doprinos. Stoga smatram da moramo e, riješiti te prepreke. Europa treba ogromna, ogromne ulagačke projekte i ti projekti moraju biti prilagođeni e, stvarnim potrebama gospodarstva. I zato moramo osigurati da sve zemlje članice, čak i one koje su u postupku e, prekomjernog deficita, da i one doprinesu. I ja se nadam da ćete to, e, tu poruku poslati na sljedećem samitu Eurozone. Hvala zastupnik na 2 minute i 30 ime ECR. Oh, Hvala vam. ECR pozdravlja činjenicu da komisija e, želi smanjiti e, jaz ulaganja u Europi. No ja sam razgovarao sa ulagačima koji imaju sredstva za ulaganje, ali se boje birokracije i vide druge delove svijeta kao puno e, privlačnije. Stoga moramo priznati da ovaj fond neće biti rješenje za sve. I zapravo važan dio ovog prijedloga je i treći stup. Moramo smanjiti birokraciju i smanjiti prepreke za ulaganja. Dopustite mi da vam dam jedan primjer. Ja razgovaram sa poduzetnicima diljem svijeta, dakle o jednoj uspješnoj američkoj platformi. I sad od njih sam čuo da žele doći u Europu, ali su zabrinuti da zakonodavstvo Europske unije neće dopustiti e, poduzetnicima da uspiju. Tako da ovdje prava istina nije koliko se postavi cjevovoda ili koliko se izgradi mostova, nego koliko će projekta dobiti sredstva i koliko će projekta otvoriti održiva radna mjesta. Jednom kad pokrenu svoja poslovanja moramo osigurati da evropsko zakonodavstvo ih ne zakoči. Od početka godine e, poduzetnici moraju platiti e, PDV u zemlji podrijetla, a ne u zemlji gdje prodaju. Znamo da je to sve e, proizašlo iz slučaja Amazon no ovo zakonodavstvo jedno koje vrijedi za sve e, guši mikro e, poduzetnike zatim digitalne proizvode poput elektronskih knjiga e, online i ostale online produkte oni jednostavno tu nema praga za PDV za, zemlje, za svih 28 zemalja članica. I ako budu odbili prodavati potrošačima u drugim zemljama članicama, sada im se prijeti da možda krše ne pravila protiv diskriminacije u EU. I što onda mogu učiniti osim zatvoriti? Stoga, ako već, želimo, ako već e, želimo govoriti o pomaganju malim i srednjim poduzećima, ako želimo razgovarati o otvorenom tržištu, ako želimo razgovarati o ulagačima, o ulaganjima, onda e, smanjimo administrativne i birokratske prepreke i to sada i odmah. Dokle god to e, ne učinimo, nikakvo ulaganje neće uspjeti riješiti ovaj problem koliko cesta mora prohodati čovjek, no dopustite mi ja da preokrenem pitanje, koliko ulagača mora otići iz Europske unije prije nego što mi uklonimo barijere, koliko ljudi mora izgubiti posao prije nego što doista otvorimo tržišta. Kao što bi Bob Dylan danas rekao, e, bojim se da su nam šanse otišle u, vjetar. Hvala vam. La parole pour... Hvala, a sada gospodin Telička na tri minute. Uh, Hvala lijepa. Potpredsjednice, gospođo predsjedavajuća, prije svega uvjeravam vas da naš klub e, zastupnika smatra da je taj investicijski plan e, važan i veliki, e, kao što ste i sami rekli. I mislim da ste zapravo već djelomično na pravom putu, zato što se od vas postavljaju očekivanja i tri stupa su tri stupa koji se zasnivaju na onome što žele tvrtke. Sve se to zasniva na povjerenju gdje bi europske e, institucije trebale dati prave instrumente na pravi način. Da, mi izazivamo očekivanja. Sada smo na pola puta, ali na pola pravoga puta. Još je važnije da se pokažu rezultati. Podpredsjedniče Katajnen, vi ste rekli da je stup na internom tržištu još važniji i mislim da imate pravo. Sjećate se da smo u našem klubu zastupnika raspravljali o temi gdje se djelomično ne slažemo. Ja sam govorio o uvjetovani strukturnih reformi, a vi ste rekli da vam se čini da je to možda kompliciranije, da sve treba biti jednostavno. Ja sam rekao da se projekti mogu pojednostaviti možda u odnosu na jednu pojedinu državu članicu. No pustimo sada to po strani. U skladu s onim što ste rekli, ako Europska unija donosi investicijski plan, onda bi trebale države članice napraviti vlastiti investicijski plan dolazimo u situaciju kada se predlažu razne stvari. Neki od tih prijedloga e, uljevaju više nade nego li drugi. I uvjeren sam da će ljudi, ako budu znali da su ekonomski održivi određeni projekti, da će napraviti pravi izbor. Moramo vidjeti što rade pojedine nacionalne administracije kako bi radili na svom dijelu internog tržišta. Komisija zna vrlo dobro na kojim pitanjima padaju pojedinačne države članice. Gospodine Gospodin vi ste pravi liberal i slažem se s vama da je rezanje birokracije, smanjivanje birokracije nešto što je vrlo važno. To je državni neprijatelj broj 1. A kada gledamo nacionalne investicijske planove, e, bez obzira kako se takav dokument zvao, vrlo je važno da se pokrenu konkretnim koraci na nacionalnoj razini. I još jedna stvar, od e, latvijskog predsjedništva sam nekako očekivao više od onoga što smo danas čuli. Očekivao sam da ćete nam reći ne samo da su se održali sastanci, već što se i na njima dogodilo. Zašto se oprijedila država? Slažete li se s nama kao s parlamentom? Jer mi znamo da su e, sastanci važni i želim vam u svakom slučaju puno sreće, daćemo vam podršku, ali želimo vidjeti rezultate, uključujući dva stupa prema državama članicama. Hvala. Sada riječ ima gospodin Papadimolis u ime GUE. Hvala lijepa. Puno hvala. Jasno mi je da su neki među vama prično ogorčeni. Gospodin Samaras je e, polučio neuspjeh, ali demokracija je tvakva. Ponekad se pobjedi, ponekada se e, i e, pobjedi. Nemojte samo zlogukati, nisu uvijek oko vlade samo neki crni oblaci koji su se nadvili, jer Grci već godinama žive u lošoj situaciji. Vi možda imate i bogate prijatelje u Grčkoj koji ne plaćaju porez, sasvim sigurno ne plaćaju porez za razliku od onih drugih. Međutim, ovo što se sada dogodilo uljeva nadu za Europu. To je kraj jedne jednostrane situacije smjera šmaštednje. Gospodin Dragi će nam reći što god želi kako bi zaštitio euro. To kažu i vijeće i komisije, ali moraju napraviti ono što je potrebno kako bi se uspostavio gospodarski rast a ne da nalazimo se u ovakvoj katastrofalnoj situaciji koja sve razara. Što se tiče dodjele investicija iz Junkerova plana. One se moraju, ta se sredstva moraju usmjeriti u one države koje pate od toga što se ulagači od njih odvratili. Jer vidite što se dogodilo u Grčkoj u nedjelju. To nas treba osvijestiti. Vijeće i komisija moraju shvatiti kakva je ova situacija. E, dobri ste plavi karton. Prihvaćate li ga? Kolega Vejba je upravo e, rekao da je eurozona bila solidarna sa Grčkom. Da li se slažete s tom da ništa od te solidarnosti nije došlo do grčkog naroda, da je narod patio, da je E, nezaposlenost na zastrašujuće visokom nivou, osobito kod mladih, da je solidarnost Europske unije, e, da je od nje imala korist samo e, ne narod, nego bogataši. Jednu stvar koju moram reći vama, kao i gospodinu Weberu. Prijatelji gospodina Webera u neodemokratiji su popatili kao i oni iz Pasoka. Međutim, rješenje nije to da se Grčka vrati na drahmu kao što ste vi to predlagali, jer to bi značilo da će i njemački poreski obveznici izgubiti novac, a to je bila katastrofa i za ostatak eurozone. Želimo jednostavno pravdu, ne želimo klijentelizam, e, utaju poreza i e, klijentelizam e, što je već 40 godina vladalo Grčkom, bez obzira na vladu. Hvala, a sada riječ imaju zeleni. Hvala lijepa. Htio bih vam govoriti o strateškim ulaganjima, a Grčku ću ostaviti kao šećer na kraju. I ja e, već više od godinu dana e, stavljalo se naglasak na mjere štednje. Međutim, kad se govori o ulaganjima, e, bilo mi je drago da sam čuo ta tri prigovora što ste vi rekli, gospodine Katajne. Prvo, program investicija bi trebao pridonijeti poboljšanju situacije u EU, ali to uopće nije transparentno kad vidimo odakle se treba naći taj novac, da li iz europskog proračuna, na koji način ćemo napraviti te planove, tko će o njima odlučivati? Europski parlament mora u potpunosti u tome sudjelovati, on mora sudjelovati u tome da se odluči kako će se dodjeljivati ta sredstva a onda kako se sve raspodjeljuje milijoni za Poljsku ili za neku drugu zemlju, pa onda milijoni za ugljen, pa će se onda pobožati obilaznica oko Antwerpena. Vidim da moja kolega Flamanka se osmijehuje, uopće ne govorim o Belgiji. Kako želite da javnost e, e, može imati koristi od toga, a ne samo neke regije? I treće, Mislim da je, e, su sredstva premalena, a sve skupa uopće nije dovoljno e, za, i ne može se usporediti s milijardama koje su otišli kao utaja poreza. Gospodin Vol, gospodine Katainen, vi ste jedan od povjerenika koji zaista razumije koliko je situacija europske ekonomije i eurozone katastrofalna. Razumijem, o, nakon 2008. godine eurozona je jedina regija u svijetu koja se ne oporavlja. Ima jako puno nezaposlenih, puno samoubojstava i mjere štednje održavaju se na sve. Vidimo to najbolje u Grčkoj. Gospodine Katainen, mnogi dobronamjerni ljudi pokušavaju iznaći rješenja, međutim rješenja koja vi tražite zajedno sa strateškim investicijskim fondom jednostavno nisu ispravna rješenja. U očajničkom pokušaju da se nosite s uspjehom i rastom u SAD-u, profesori e, eurozone pokušavaju naći rezultate za euro. Održali su masu seminara o euru. Kada biste samo uvidjeli da je upravo euro taj koji izaziva probleme i da bi e, kada ne biste imali e, euro, ne biste trebali tolike pare potrošiti nekih 20 milijuna kako biste imali 300. Gospođo Dinsu Vapolos, minutu i po gospođo predsjedavajući. Uvjeren sam da će europski e, monopoli trljati ruke kada čuju za Junkerov paket. Radi se jednostavno o načinu da se javna sredstva ulože u milijarde za investicije. A mnoge e, zemlje zapravo propatiti jer će se trebati puno toga strezati kod njih kako bi se taj novac namaknuo. Još uvijek e, razmišljamo o tome koliko ta rad. Pokušamo mu privući privatna ulaganja. A sve će ovo samo povećati pritisak na e, muškarce i žene koji rade. To je poruka europskog semestra. To je nešto što se radi za monopole. A kriteriji koji će se primjenjivati će biti, a kako, što će oni iz toga dobiti? Gospođa Grostec Hvala lijepa. Možemo jednostavno samo podržati prijedloge što ih je dala komisija. I to zato što nam je potrebno nešto što će stimulirati izlazak iz krize. Europska je komisija shvatila da treba djelovati hitno i sada nam u tom smislu daje prijedloge dakle predlaže fond. Među prijedlozima povjerenika vidjela sam da on kaže da je vrlo važno da Europski parlament ima svoje mjesto u načinu određivanja kako će se fond koristiti. E, mi se slažemo sa tim fondom, želimo također e, da se napravi transparentan način dodjele projekata. To je važno kako bi se privukli ulagači. Međutim, ulagači će se morati i zavesti morat će im se uvjeriti da stvarno imaju interesa da dođu u Europu. Moramo im obećati da neće biti previše birokracije moramo paziti da to ne uspori naš e, tehnološki napredak jer to bi dovelo u opasnost našu industriju i program rasta. Ne smijemo dirati u program Europe eh, Horizonta 2020. godine. E, sad ću završiti e, ja, tako što ću se obratiti vijeću i reći da je u ovome jako velika odgovornost država članica jer one okljevaju da vlastitim sredstvima budu sudionici toga proračuna. Gospodine Wolf, vi ste upravo e, imali riječ, e, pa ću stoga dati riječ gospođi Toma na dvije minute. Hvala. Gospođo ministrice, gospodine povjereniče, hvala na vašim izlaganjima. Moram reći da ne dijeli mišljenja oni koji kažu da je gospodin Juncker mađioničar koji će svira izvući 315 milijuna. Ipak mislim da stvari treba nazvati pravim imenom. Tu će odmah sve biti jasnije. Radi se o planu koji traži ja privatne investicije. Ipak sve ovo se zasniva na puno onoga iz europske zajednice, a da se to tako jasno neće reći, što je šteta jer e, bi to privuklo privatne ulagače. Mi socijalisti već dugo se zalažemo na to da se načini javna ulaganja. Mi ne tražimo jednokratnih 315 milijuna, to nije dovoljno. Treba svake godine izdvojiti 300 milijuna. Međutim, fond treba zaživjeti, trebaju se napraviti projekte projekti, ali iznad svega treba pridonijeti tako što će se ulagati u taj fond. Komisija govori o fleksibilnosti pakta o slobilnosti, a sada isto tako i vijeće mora na taj način nešto učiniti da se pokrenu raste i otvore radna mjesta, jer to se do sad nije činilo. Treba vidjeti jesu li projekti izvedivi i to e, komisija kaže da je jedan od osnovnih kriterija i to je u redu. Međutim, članak peti i e, pravilnika govori o tome da treba vidjeti na koji način se može sudjele u svemu tome. Međutim, na osnovi koji kriterija će se to raditi i kako ćemo imati nešto što će davati e, socijalne modele koji će biti održivi. Kako to postići kada se komisija stalno poziva na Europsku institucijsku banku? Kako će se uzeti u obzir makroekonomski aspekti? Evo, staću ovdje, spomenut ću samo zapošljavanje mladih, energetsku tranziciju i tako dalje. Hvala, možda ćete uskoro do, ponovno uzeti riječ, jer gospodin Torer traži riječ. Gospodin Toiret, izvolite, imate 30 sekundi za jedno pitanje. Gospođo kolegice Toma, rekli ste da tražite da se svake godine uloži e, toliko novaca, oko 300 milijardi, ali niste rekli kako bi vi to financirali, također niste rekli E, na primjer da je quantitative easing u Velikoj Britaniji SAD na primjer povezan sa strukturnim reformama. Kako objašnjavate to da se u tim zemljama e, provode takve mjere, a vi tražite programe koje je nemoguće financirati? Gospodin Toma, izvolite. Da, čini mi se da sam na tom planu da se apsolutno slažem s komisijom. Ovo što mi radimo su javna ulaganja koristimo proračun Europske unije kao jamstvo za zajem zajednice. A osim toga s novim tumačenjem pakta o stabilnosti evo, komisija postiče da zemlje članice krenu ulaganja. I e, iskoristit ću je odgovor vama da kažem da Europskoj uniji treba upravo to da sve države članice mogu e, iskoristiti taj e, investicijski fond. A zanimalo bi me da nam komisija kaže kako će se sredstva izdvojiti za regije koje se nalaze u teškoj situaciji. Gospodin Starbati na minutu i po. predsjedavajuća, Europska unija ima jednu glavnu središnju filozofiju. Ona reagira na društvene, društvene i gospodarske izazove vizionarskim planovima i ovakvim fondovima. Podsjećam na Lisabonsku strategiju. Unija je 2000. godine si postavila jedan novi strateški cilj e, da postane konkurentna na e, globalnoj razini i euro je to treba ubrzati. Međutim, danas stojimo e, pred ruševinama te strategije. E, nismo konkurentni, nema gospodarskog rasta, umjesto toga imamo masovnu nezaposlenost. E, I što radi komisija? Ponovo nam e, podastire da novi plan ulaganja. Ko analizira taj plan vidjet će da je prepun pretpostavki i procjena koje e, nisu točne i tu mi pada na pamet jedna izreka Bertolda Bretha da e, napravimo plan i, i e, onda još jedan plan jer i tako i tako nijedan od njih neće funkcionirati. Hvala. Kao što znate, šesti izvješće o koheziji konstatira da, je da su ciljevi kohezije ciljevi koji se sve manje ostvaruju od 2008. godine. Drugim riječima, milijarde koje su predviđene za ulaganja, ako on, ta sredstva dođu prvenstveno u najbogatije regije, tada će se još više uništiti kohezijska politika, a još više će se produbiti jaz među pojedinim regijama. Prema tome moramo paziti da sve kategorije regija mogu koristiti taj plan. E, ne govorim ovdje o mojoj želji. Mislim da je to jednostavno obveza koju ima Europska komisija. Komisija će također trebati paziti da da se iz tog plana ne financira ono što tržišta već i onako mogu financirati. Kao što ste rekli, potreban nam je rizik, potrebno je da se radi smijeno, potreban je New Deal za Europu. Ovdje primjerice mislim na investiranje u pomorsko gospodarstvo, mislim na gradske četvrti koje su problematične gdje ima puno mladih ljudi s puno projekata, primjerice iz područja informatike, oni samo žele podršku kako bi ostvarili svoje projekte. Moram još dodati da parlament mora u tome sudjelovati jer se radi o političkom izborima. Hvala gospođa Vana na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, danas je objavljena jedna studija Međunarodne organizacije rada gdje se govori o potencijalu ovog investicijskog plana za dva, od 2,1 radnih mjesta do 2018. ali pod uvjetom da se istovremeno e, dogode masovna e, ulaganja E, upravo u regijama gdje vlada masovna nezaposlenost i da se popratne mjere uvedu u području obrazovanja E, općenito obrazovanja. Međutim, potpredsjednik Tajnen je prošli tjedan na odboru za proračun jasno rekao da je cilj ovog plana da se privuku privatni investitori kako bi se ojačala naša konkurentnost. E, danas e, je spomenuo osnovna načela E, projekta Horizon 2020. radi se međutim o tome da ti kriteriji do sada nisu ni formulirani ni obvezujući. Moje pitanje je kako, hoćete, kako kanite e, osigurati da ti kriteriji doista budu primijenjeni kao e, linija vodilja i smjernice? Gospodin Zani na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Ovo je investicijski plan E, zapravo nešto što će biti još jedna propast u Europskoj uniji kojim se samo pokušava riješiti ekonomska priza. Kako ćete napraviti plan gotovo isključivo na privatnim ulaganjima kada postoji kriza povjerenja? Prema tome nikada ih nećete uvjeriti da u to ulože pare. Prema tome trebate imati masovna javna ulaganja kako bi privatnici uslijedili. Ako mislite drugačije, jednostavno to je čista utopija i obmanjivanje. E, SAD je izašao iz recesije zbog ekspansionistične porezne politike i godinama su imali deficit BDP-a od 3% vrlo dugo a mi imamo fiskal kompakt koji jednostavno svakoj razvoj e, već u njedrima zadire. E, je Treba razmisliti na koji način se stvarno može postaći gospodski rast u Europi. Sada go zada na minutu i po. Hvala lijepa. E, gospodin Katajn u Španjolskoj je bitno da se e, e, da se ovim e, ulaganjima ne nadomjeste investicije drugih, iz drugih izvora ja, mi se slažemo s vama da ciljevi ovog fonda moraju biti da se ostvare direktni efekti u gospodarstvu i poveća zaposlenost. E, moraju se međutim stvoriti dobra radna mjesta, e, nove tehnologije financirati koje po, e, obećavaju rentabilnost. Mora se, moramo biti brži E, kako bi e, kako očekivanja ne bi bila razočarana i vlade moraju e, također učiniti svoj dio zemlje članice moraju ispunjavati svoje obaveze promjena vlade ne znači promjenu obaveza odnosno ne oslobađa od ispunjavanja obaveza niti jedan nitko ne smije postati opasnost za druge e, niko ne smije pokušati izvući korist iz toga što će prijetiti da će e, prestati ispunjavati svoje obaveze sve ukupno e, ćemo svi onda imati koristi od ovog Pons. Gospodine Gonzales Pons, prihvaćate li plavu karticu? Moram reći da više neću moći prihvaćati plave kartone zato što je imamo vrlo, vrlo dugačku listu e, za spontano javne za riječ. Gospodine Zani, izvolite. Želim pitati kolegu jesam li to dobro shvatio da on ima sumnje u vezi sa ovim fondom. Jer e, bi ovaj fond mogao e, biti u konfliktu sa e, nacionalnim fondovima. Da, rekao sam da ovaj fond mora uzimati u, obzir e, na koji način će se raspoređivati sredstva e, da sredstva koja se budu uplaćivala u taj fond da se ne upotrebe za one projekte koji su već odobreni da se financiraju iz drugih sredstava. Hvala lijepa. Gospođa Van Bremt dvije minute. Hvala gospođa predsjedateljice, cijenjeni gospodine povjereniče, e, o Grčkoj je već dovoljno rečeno, mislim da o tome ne bismo trebali sada govoriti, ali iz toga možemo nešto naučiti kao prvo da moramo e, poštivati demokraciju, demokratske metode, drugo e, da postoji većina u među biračima da, koji traže promjenu europske politike, možemo sad razgovarati o tome kako bi te promjene trebale izgledati, ali očito to se traže promjene. Ja, važno je da sad imamo ovaj plan za strateška ulaganja i važno je da s time sada počnemo. To je od odlučujuće važnosti. U razgovoru o budućnosti obično se spominju strukturne reforme. Mi e, iz SID-a smo za te strukturne reforme, ali pitanje je kakve su to, će to reforme biti. Ono što je najvažnije strukturne reforme za budućnost e, su e, E, je promjena našeg gospodarstva u jedno održivo zeleno gospodarstvo, a za to su potrebne važne odluke. I tu moramo donijeti ispravne odluke također i u vezi sa ovim e, planom za strateška ulaganja. Postoje analize e, svih predloženih projekata, a to je velika hrpa projekata, dakle postoje veće analize i pritom se pokazalo da je zatraženo preko 600 milijardi e, e, za dobre inicijative za e, gospodarstvo sa malim emisijama CO2 ali imamo ukupno 60, sa 60 milijardi investiramo dakle zelene projekte i mi smatramo da se e, ta, u takve projekte treba ulagati jer je to održivo. Hvala lijepa. Gospodin Urtasun je sljedeći na jednu minutu. E, nedavno smo bili iznenađeni kad ste na e, odboru ITRE rekli da niti jedna zemlja članica još nije uplatila u Junckerov fond. To nas je iznenadilo. E, rekli ste nam da taj plan možda još ne može početi biti realiziran da e, su sredstva za facilitet e, Connecting Europe i za e, Horizont 2020 da tu treba postići strategije mi smo međutim zabrinuti za neke projekte koji su zapravo napad na e, društvo i e, okoliš mi se ne slažemo sa financiranjem takvih projekata i mislimo da bi komisija tu trebala intervenirati hvala lijepa e, gospodin Fernandez na jednu i pol minutu hvala lijepa prijedlog za europski fond za strateška ulaganja je jedan inovativan pristup koji može stvoriti nova radna mjesta i biti e, pomoć e, našim, e, našem gospodarstvu. Taj će plan imati pozitivne efekte i ojačat će naše jedinstveno tržište prepreke za funkcioniranje jedinstvenog tržišta time će moći biti uklonjene i e, moći će se ostvariti jedinstveno energetsko tržište i povećati naša konkurentnost a također i naša energetska neovisnost e, kako bi taj fond međutim bio uspješan potrebna nam je, potrebna nam je legitimitet i transparentnost i e, moraju biti uključene sve zemlje članice, a parlament mora biti e, uključen u e, cijelu tu realizaciju. Junkerov plan ima jednu internu komponentu solidarnosti. Hvala lijepa. E, riječ na dvije minute ima gospodin Bulman. Gospođo predsjedavajuća, kolega Kamal e, nažalost više nema zadovoljstvo sudjelovati u ovoj živoj raspravi, ali ja bih mu rado e, rekao kad već citira Boba Dilana, onda bi se morao odlučiti za pravu pjesmu. moj izbor bi bio vremena se mijenjaju. To je po mom mišljenju moto današnjeg dana mislim da možemo ustanoviti da imamo nešto zajedničko. Jasno je, očito, e, da više u ovom domu nema e, nijedne spomena vrijedne snage koja se ne slaže da nam nedostaje ulaganja i da hitno moramo poduzeti nešto kako bismo ponovo imali gospodarski rast i veću zaposlenost. Drage kolegice i kolege, to je nešto oko, to, oko te točke se slažemo. Sad se radi samo tehnički oko pitanja kako da to E, postignemo. I tu e, cijenjeni potpredsjedniče Katajn imamo nekoliko pitanja e, koja treba razjasniti. Zato smo tu. Prvo pitanje. Javno privatno partnerstvo ima mnoge prednosti, umanjuje se rizik za privatnog ulagača i može se mobilizirati veći kapital, više kapitala, ali kako da dobijemo novac u ona područja od, kojih će biti najveća društvena i gospodarska korist. E, sljedeća dva pitanja su tko odlučuje u upravljanju ovim novim instrumentom. Kada Europski parlament daje novac, onda nećemo e, e, prepustiti odgovornost za to nekom drugim, drugom. Mi moramo tu suodlučivati i Nadalje, naravno, mora biti e, omogućeno da se e, razvijaju veliki projekti, ali zato nam je važan jedan dobar politički miks i pravi instrumenti kako bismo donosili prave odluke, ali ja se uzam da ćemo ih i donijeti. Hvala lijepa. Gospodin Balc na jednu i pol minutu. Ne, pardon, gospodin Van de Kamp na jednu i pol minutu. Gospođo predsjedateljice. Kao član kluba zastupnika EPP-a i kao član odbora za e, promet i kao nizozemac pozdravljam ovaj plan e, komisije i predsjednika komisije Junkera. Ja sam vrlo često e, različit, različitog mišljenja od kolege Eichhauta, ali ovaj put moram reći krajnje je vrijeme da u Europi razmišljamo o izazovima, a ne samo o onome što nam prijeti. Već dugo govorimo samo o prijetnjama, vrijeme je da počnemo govoriti o izazovima. Ali moram reći da put prema tom cilju je posut mnogim preprekama i poteškoćama. Između ostalog, e, sektor e, transporta, na primjer e, Facilitet Connecting Europe, mora staviti na spolaganje polovicu tog novca. Mi se nadamo da ćemo dosta tog novca dobiti natrag i za klasične infrastrukturne projekte. Naravno da razumijem da su energetika i infrastruktura e, da e, zahtijevaju velika ulaganja, velika sredstva i to će biti veliki izazov uvjeriti privatne ulagatelje da tu vrijedi ulagati. Pogledajte samo kako izgledaju kamate i zato postavljam pitanja koliko novca je predsjednik e, komisije već skupio od zemalja članica za ovaj svoj plan. Hvala lijepa. E, Gardija Zaval Rubjal. E, mi zahtjevamo hitne promjene i smatramo da ovaj plan komisije ide u pravom smjeru jer obećava stvaranje novih radnih mjesta i ulaganja to je najvažniji instrument koji nam je trenutno u Europi potreban, ali nije bitan samo kvantitet nego i kvalitet i ono što ćemo e, time postići. Zato nam je potreban jedan dobro strukturiran plan ulaganja na temelju onoga što želimo u Europi. Želimo jednu, jedan, jednu široku osnovu održive ciljeve E, i zato želim e, još jednom naglasiti da je e, usklađenost između političkih ciljeva i financijske politike mora biti data. Mi ne možemo te dvije stvari razdvojiti jedno od drugoga. Ovaj plan nam je potreban, ali on se mora pokazati kao dobar jer europsko gospodarstvo mora biti potaknuto, za to mora biti ispunjeni izvjesni kriteriji. Ne smijemo podleći iskušenju da već e, odobrene projekte e, financiramo iz ovog novog fonda. Potrebni su nam socijalno-ekonomske e, efekti ovih naših E, planova i moramo ustanoviti gdje su rupe, gdje su, e, e, gdje su nedostaci u, u, i, i moramo uzeti u obzir rizike koje e, ponose pojedine zemlje članice u vezi sa ovim. Mi smo spremni o tome razgovarati sa komisijom i vijećem, ali želim vam uputiti jedan apel i vijeću i svim zemljama članicama. Morate sudjelovati u ovom planu jer plan sam po sebi nije dovoljan, potrebno nam je više kapitala kako bi se mogle ostvariti ta ulaganja. Hvala lijepa, gospođa Gresle na jednu minutu. Gospođo predsjedaljice, se, gospodine povjereniče oko ovog plana ima mnogo otvorenih pitanja bilo bi lijepo kad bi smo imali i odgovore e, mi zapravo stvaramo jedan trust fund E, to znači ne, nitko ne mora tu e, podnositi račune, nećemo imati e, pregled toga šta postižemo i šta smo postigli, tako da tih 8 milijardi eura koje gubimo iz područja istraživanja zapravo će vjerojatno biti šteta utrošiti na taj način. E, kao netko ko se bavi kontrolom proračuna mogu vam reći da za period 2007. do 2013. smo samo 40% no, postigli samo 40% od onoga što smo htjeli i pitam se kako, na temelju čega vjerujemo da će sada biti drugčije e, u vezi s ovim paketom. Ja u vezi s tim imam dosta pitanja, ali nisam dobila odgovore. I moram pitati hoće li novac biti dovoljan. E, Grčka, tamo ima regija gdje više nisu u stanju uopće e, napraviti nikakve projekte jer nemaju e, tehničke kompetencije za to. Dakle, pitanje je i također što nudimo e, ulagateljima. U Njemačkoj također također imamo problema sa ulaganjima. Ne želim da sad imamo e, plan za ulaganja koje ćemo kasnije samo skupo platiti. Hvala lijepa gospodin Van na minutu i pol. Hvala gospođo prezidenteljice. Da, ja isto podupirem ovaj Junkerov plan za strateška ulaganja, ali usprkos tome e, imam nekoliko primjeda. Prvo je prvo, to je previše izolirano imamo 400 e, i nešto milijardi u strukturnim fondovima, e, povezanost između strukturnih fondova i ovog fonda je skoro da ne postoji, to se mora promijeniti. E, mi imamo dosta iskustva koje smo već skupili i tu je moguće postići mnogo više sa sredstvima koja već imamo predviđena u proračunu. Kao drugo, e, zbrajanje sredstava to mi se e, sviđa, ali moramo biti vrlo oprezni kako ne bi Europska investicijska banka preuzela dugove i onda postala nesposobna za daljnje investicije. Moje pitanje pitanje glasi. E, kriteriji, zamislite što će se dogoditi ako novac završi u starim zemljama članicama, a ne u novima. Je li to prihvatljivo? Recimo ako 80-90 posto novca dođe u neke zemlje članice, a u druge gotovo ništa. Jeste li spremni o tome razgovarati? Želim vas upozoriti i na prekogranične projekte tu e, Europa treba e, doći do izražaja za takve projekte koji su e, veći od samo nacionalnih. Gospodin Karas, dame i gospodo, mi u Europi imamo previsoku nezaposlenost, preveliku zaduženost, zastarjele strukture, premalo ulaganja i premalu konkurentnost i premalo gospodarskog rasta i premalo zaposlenosti. E, ovaj plan je samo jedna inicijativa i to jedna dodatna inicijativa. Danas predstavljeni plan e, kreće novim putem što se tiče Europe, ali to nije nadomjestak za sve mjere koje već postoje, koje smo se već dogovorili, nego samo jedna dodatna inicijativa. E, I to je dobra inicijativa jer je to europska e, investicijska strategija. Ideja koja stoji za toga je ispravna, ali potrebni su nam održivi e, projekti koji će biti trajno profitabilni i potrebni su nam privatni ulagatelji. Dame i gospodo, ovaj parlament se osjeća također e, odgovornim u našim izvješćima, u našem radu, u različitim odborima, u prvom redu u odboru Bač, to je vrlo vidljivo, ali potrebna nam je dijalog. Mi se nećemo pomiriti s tim e, da smo mi samo e, nadzor za E i B. Mi želimo biti aktivni u oblikovanju ovog fonda i ovih ulaganja e, zemlje članice, naravno napuniti ovaj fond novcem i tu i moramo svi skupa djelovati. Hvala lijepa. Gospodin Ela na jednu i pol minutu. E, gospodine Katajnen, ja se slažem sa gospodinom Weberom da e, podržavamo ovaj plan, to je dobar projekt, ali imam samo dva praktična pitanja. Da li što je dodana vrijednost u usporedbi sa već postojećim mjerama i kako će se to međusobno dopunjavati i e, drugo pitanje glasi na koji način će se e, podijeliti rizici prilikom e, ulaganja to je važno i vrijedi i za postojeće programe. Nadalje, ovo je dobar plan. Mi svi želimo veća ulaganja. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Imamo jako velik broj vas koji se javio. Najprije gospođa Maletić na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća. Pozdravljam potpredsjednika e, važna pouka za novu investicijsku politiku temeljem iskustava iz kohezijske politike koja je također investicijska i razvojna

Zahvaljujem, predsjedateljice. Pitala bih gospodina Katajna na sljedeće. mo Vijeće, Komisije, Parlament dogovorili su se o instrumentu za povezivanje Europe koji je upravo usmjeren ka poboljšanju infrastrukture, stvaranju radnih mjesta, no stotine milijuna novaca se iz toga prebacuju u Junckerov plan. Dakle, 207 milijuna će biti prebačeno. E, hoće li transport također moći stvarati dodanu vrijednost i da li će biti pod nadzorom e, komisije i parlamenta? Jer ono što se dogodilo sa projektnim obveznicama, glavnim projektom, neće zapravo uliti previše povjerenja i vjerujemo da taj novac zapravo neće imati jednaku dodanu vrijednost niti jednaku e, kontrolu kao novac kojim upravljaju parlament i komisija. Hvala sada gospođa Ford. Kolege, investicije su nam potrebne i to investicije iz privatnog sektora i ulaganje, ulagači, mali poduzetnici, svi moraju znati da smo mi na njihovoj strani. E, moj inbox je prepun horor pričica malih poduzetnika koji su morali zatvoriti svoja vrata i to u najbrže rastućem sektoru našeg gospodarstva, digitalnom poduzetništvu. Nova situacija zapravo pogoduje velikim poduzećima koji žele izbjeći plaćanja poreza, ali mala poduzeća koja su presložena, prekomplicirana, koja ne funkcioniraju u digitalnom dobu, za njih su potrebni određeni izuzeci. Vijeće lopta je na vašem terenu. Nemojte malo samo pričati o tome, nemojte razmišljati samo o promjenama. To nije ozbiljan pristup. Molim vijeće da mikropoduzetnicima dopustite izuzeće. Napravite to jednostavno.

Europski fond za strateške investicije ispunjava jednu veliku potrebu Europe, a to je nedostatak rasta, e, nedavna inflacija koja jasno pokazuje kolike su potrebe. No financiranje neće ispuniti sve zahtjeve, daleko od toga. Dakle, fond uvelike ovisi o privatnim ulagačima. Ovaj model u prošlosti nije uspio, niti će uspjeti u prošlosti, u budućnosti, jer se temelji na javno-privatnim partnerstvima gdje privatni sektor e, želi profitirati, a ne radi se zapravo o problemu nedostatka ulaganja, već nedostatka povjerenja, jer mjere štednje donovode do daljnje koncentracije e, bogatstva i smanjenja potražnje. Potrebna nam je, potrebna je plan javnih ulaganja koji će doprinijeti socijalnoj i gospodarskoj koheziji u Europi. Gospodin Vali. Hvala, predsjednice. E, kao što je rekla i gospođa Gressler, i mene brine činjenica da su te fondove preuzeli iz sredstava predviđenih za e, znanost i istraživanja i onda sve skupa došlo u neke strukture gdje se nalaze interese velikih e, multinacionalnih tvrtki ili pak organiziranog kriminala, a i e, Europski parlament zapravo ima možda želju da neke stvari zaštiti, naročito u svjetlu nedavnog skandala sa Wikileaksom, a i socijal si možda ovdje vide alibi jer prilikom izborne, predizborne kampanje su se prevalili toliki birači koji su se pokušavali e, boriti protiv mjera štednje. Ovo je vrlo rizičan plan i mislim da ovdje idemo protiv volje europskih građana. Hvala, sada gospodin balcu. da Junkerov plan mnogi smatraju e, čarobnim oružjem 315 milijardi eura, to je lijepa svota, 21 e, milijardu e, dolazi od Europske unije i očekujemo multiplacijski efekt od 15 puta. To bi bilo čudo E, kojem se nadamo. Što bi za privatnu sferu, međutim, tu bilo zastrašujuće? E, jedna, tu postoji jedna ogromna odgovornost i država tu mora preuzeti jamstva. Mi u Mađarskoj imamo vrlo loša iskustva sa javno-privatnim partnerstvima. Ako gospodarstvo E, nije samo po sebi cilj, onda je cilj radna mjesta. Veliki dio radnih mjesta u Europskoj uniji e, otvaraju, odnosno e, nude mala i srednja poduzeća, osobito srednja i zato ih moramo podržati. Gospodin Bogović na jednu minutu. Za početak, Moram reći da podržavam ideju da se osnuje investicijski fond. Podržavam također i e, želju da na tome radi Europska središnja banka. To će omogućiti više radnih mjesta, veći gospodarski rast i više će doći do zadovoljstva u Europi. Treba se organizirati vrlo jasne rokove. Tražim od vijeća i komisije da vrlo intenzivno surađuje s državama članicama kako bismo izbjegli ono što je rekao kolega Van Mistelrooy, naime da se na kraju programa shvati da su sva sredstva izvojena isključivo za bogate zemlje puno se kasni kada je u pitanju razvoj i to zato što nedostaje privatni kapital koji bi se trebao investirati u razvoj. Prema tome, pazite, treba će primjenjivati i usvojiti sve što treba u državama članicama i u Europskoj e, komisiji. Paket koji nam je predložio, predstavio predsjednik Katajnen, smatram da je važan korak, no moj klub traži to već godinama traži više investicija zbog toga što samo mjere štednje, prilično je jasno, same po sebi nisu potaknule rast. Zbog toga pozdravljam ovaj zakonodavni prijedlog pred nama, no smatram da je na svima nama da to zaživi i da se pobrinemo da se provede odmah. No kako bismo to dobro obavili, morat ćemo mnogo rada uložiti. Glavne točke, neke su kolege to već spomenuli, je odabir odgovarajućih projekata koji će imati europsku dodanu vrijednost, a ne samo projekti koji bi i onako dobili financiranje. I države članice moraju uložiti više novca u fond i to na fleksibilan način kroz svoje nacionalne proračune. Pitanje za potpredsjednika Katajnena je tko će odlučivati o ovim projektima. Rekli ste da će parlament imati ulogu sa slušanima, no hoćemo li imati smislenu ulogu što se tiče e, izbora stvarnih projekata? Hvala. Ovime zaključujemo spontano javljanje riječ, pa riječ ima ponovno povjerenika tajnenu u ime komisije. Gospođo predsjedateljice, hvala vam, hvala svima na ovoj živahnoj raspravi, kao i na vašim zamislima. Istaknuo bih samo narav ovog investicijskog plana. Prije svega, podsjetio bih na ono što sam prije rekao, ovaj plan investicija neće sve promijeniti sam po sebi. Potrebne su nam strukturne reforme, potrebna nam je izgradnja povjerenja, fiskalne politike, odgovarajuća monetarna politika, a nakon toga potrebna nam je i aktivnost na razini cijele Europe kako bi se potaknuo osobito privatni sektor da ulaže u Europu. I zbog toga investicijski plan nije eh, jednokratna izolirana mjera. To je više jedna jedan strukturni europski odgovor sa tri dimenzije. Prva je fond za rizik, kako bi se potaknulo privatni sektor da ulaže u riskantnije zemlje, regije, projekte i to osobito u male, srednje poduzetnike. Druga dimenzija je transparentni transparentno provođenje projekata. Jer želimo povezati ekonomske države, pouzdane, dobro strukturirane projekte kako bi privatni novac mogao lako pronaći i zabrati projekte iz cijele Europe. To je bila želja institucionalnih ulagača kao i privatnih ulagača. Oni kažu da je naš, njihov svakodnevni posao ulagati u Europu, no nažalost nema dovoljno pouzdanih, održivih strukturnih projekata. I zbog toga su nas zatražili da izgradimo ovakav transparentan sustav projekata što mi činimo. Također želimo pomoći kako privatnom sektoru, tako i javnom sektoru da svoje projekte strukturira. Mi poboljšavamo tehničku pomoć kako bismo se pobrinuli da cijela Europa, svi njeni dijelovi mogu profitirati od ovih novih mogućnosti. Treća dimenzija i po mom mišljenju najvažnija je jedinstveno tržište. Jer radi se o europskim strukturnim reformama koje će moći stvoriti novo tržište, nove mogućnosti kako za mala tako za velika poduzeća u Europi. A tu je samo nebo granica što se tiče stvaranja novih radnih mjesta. I zbog toga mislim da bismo svi trebali usredotočiti se na jedinstveno tržište i ne zaboraviti ga, iako je novac uvijek privlačniji. No, ovaj dio koji se tiče jedinstvenog tržišta je snažniji. Možemo mnogo više dobiti iz njega nego iz drugih dimenzija plana. Oni među nama koji žele pomoći malim i srednjim poduzetnicima, koji žele povećati javne resurse za posuđivanje malim i srednjim poduzetnicima, e, vas bi potaknuo da pogledate što je učinila španjolska vlada. To je vrlo dobar primjer za sve. Potaknuo bih svaku zemlju da učini isto to. Oni koriste strukturne fondove kao financijski instrument koji omogućava veću likvidnost, više zajmova za male i srednje poduzetnike. I to je najbolji način korištenja strukturnih fondova, ukoliko želite pružiti više zajmova malim i srednjim poduzetnicima. To je neiskorištena mogućnost u većini država članica i nadam se da ćete pomoći komisiji da ovu poruku prenesemo u vaše države članice. Ne smijemo zaboraviti da će izvorni IEB također nastaviti funkcionirati, a novi fond za rizik koji se usredotočuje na riskantnije projekte će pozemljivati više, oko 60 milijardi, bez doprinosa država članica. I to kroz tri godine. razlog iz kojeg je novi fond manji je što se usredotočuje na riskantne projekte i nitko ne zna kolika potražnja postoji za takav novac. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, doista želim da međusobno vrlo usko surađujemo. Kada uzimamo novac iz europskog proračuna, e, to znači da koristimo koristimo velike iznose, ali na jedan drugačiji način. Primjerice, istraživanje će dobiti više kada koristimo element poluge za ovaj naš novi fond. Dakle, moramo doista usko surađivati, moramo brzo djelovati zajednički kako bismo mogli iskoristiti nove mogućnosti za naša poduzeća, za naše građane. Jer stvaranje novih radnih mjesta jedni je razlog e, zbog kojeg smo uspostavili novi fond i novi investicijski plan. Hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Za kraj riječ ima u ime vijeća gospođa Kalnina Lukaševica. Gospodine predsjedniče, Uvaženi zastupnici, hvala na ovoj raspravi. Rasprava ukazuje koliko važnosti pridajemo tome da pono pokrenemo europsko gospodarstvo nakon toliko godina stagnacije. Vidimo da sve tri institucije zaista žele da investicijski plan da rezultate koje očekuju europski građani, plan koji će se založiti za gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta. Primijetili smo pet tematskih blokova u raspravi. Najprije smo govorili o birokraciji i ulozi strukturnih reformi koje su potrebne. Druga tema bila su pitanja o izvorima financiranja za ulaganje i uloge država članica kao i e, odnosi između javnog i privatnog ulaganja. Nadalje smo prešli na vrlo važno pitanje, a to je otvaranje radnih mjesta i stimuliranje otvaranja ovih radnih mjesta, borbe protiv nezaposlenosti. Naravno, govorimo o ulaganjima koji neće ići na korist privatnim investitorima, već će biti na dobrobit svih građana i koji će omogućiti otvaranje radnih mjesta. Sljedeća tema bila su pametna ulaganja i održivi projekti. Vrlo je važan aspekt e, bilo horizontalna pitanja, uloga Europskog parlamenta i odgovornost država članica. Što se tiče dakle tih pet blokova pitanja, tematskih blokova, E, želim naglasiti važnost onoga što su rekli gospodin Weber, gospodin Salgit Kamel i e, gospođa Rodriguez. U tom smislu e, želimo čuti kako će biti prijedlog komisije u okviru petog stupa i investicijskog plana. Kao što sam naglasila u mom uvodnom izlaganju, vjerojatno će biti najvažniji treći stup, stup koji će vjerojatno privući najveći eh, broj privatnih ulaganja. Smatramo da je odlukom za ta tri stupa komisija napravila pravi izbor. Na dugi rok eh, sasvim sigurno to će dati dobre rezultate, međutim na kratak rok sve skupa će biti vrlo složeno Komisija treba i uspostaviti fond, ali isto tako i ukinuti e, barijere koji postoje na internom tržištu, naročito kada se radi o energetskoj unici, ni digitalnom tržištu i e, uniji kapitala. Mnogo toga treba napraviti iz tih područja i na razini država. Govoreći o tome koliko bi pridonijeti tom fondu mogle države članice, potrebno je uključiti u zakonodavni prijedlog čitav niz elemenata. Njih smo upravo počeli razmatrati. Ono što je ključno jest da bez obzira na kojoj razini države članice interveniraju da trebamo privući i mobilizirati nova sredstva za ulaganja važno je i da banke budu u mogućnosti da pridonesu tom fondu. Pod, naglašavam da je to tek jedan od načina na kojem e, države članice mogu pridonijeti investicijama putem toga fonda. Međutim, bit će i drugih mogućnosti, alternativne forme putem in, platforme investicija. Treba dakle omogućiti da dođe do 315 milijardi novih investicija. Većina tih sredstava doći će iz privatnih e, izvora gdje likvidnost postoji. To je novi novac i treba ga iskoristiti što je prije moguće. E, Treba će također da i države članice izdvoje dodatna sredstva. Kada one to učine, onda će se i sredstva za ulaganja povećati. Kada gledamo kakvu dodanu vrijednost ima taj fond, naglašavam da je uloga novog fonda da mobilizira ulaganja. Vrlo je važno da se radi o dodatnim sredstvima i jako je važno da operacije e, toga fonda privuku privatna ulaganja, a ne da ih odbiju. Tek smo započeli raditi na prijedlogu, a parlament, baš kao i vijeće, treba neko vrijeme da usladi stavove. Ono što je međutim jasno već sada je da će taj fond imati odsudnu ulogu. On će financirati projekte koji se sada ne financiraju primjerice zato što ih se smatra previše riskantnima. Fond bi trebao omogućiti da rizični projekti postanu atraktivniji za privatne ulagače. Gospodin Bulman je u svojim komentarima dao mnogo bitnih elemenata. Mi ćemo morati naći odgovore na vaša pitanja kroz interinstitucionalni dijalog. Važno je da novac ide tamo gdje je najpotrebniji, slažemo se s tim. Također morat ćemo paziti da se sve to radi na vrlo jasnim kriterijima. Taj fond naravno ima za cilj rješavanje problema nezaposlenosti, nejednakosti i sve većeg siromaštva. Ambiciozan investicijski plan dobit će mogućnost povećanja potražnje, a isto tako na kratki rok, a na dugi rok također će pojačati e, gospodarski rast Europe. On će također omogućiti otvaranje radna mjesta. U cijeloj Europskoj uniji zaposlenost će biti veća. Prijedlogom komisije želi se povećati podrška malim i srednjim poduzećima koji će putem Europskog investicijskog fonda moći primiti ulaganja. Taj dio fonda je nešto što ne treba zanemariti. Zaista će dati značajan poticaj radu malih i srednjih poduzeća diljem Europske unije. Što se tiče sadržaja rasprave na vijeću, a Pitanje mi je bilo upućeno na tu temu. Želim vam reći da je i jučerašnja rasprava Ekofina bila javna, međutim, budući da ste iskazali interes, reći ću vam o čemu se govorilo jučer na sastanku vijeća. Ministri su odrično rekli da žele da plan uspije. Dogovorili su se oko toga da je nužno da oni projekti koji će najviše trebati pridonijeti, da oni trebaju biti najuspješniji. Radi se o projektima kojima se otvaraju nova radna mjesta, gdje se radi o transferu tehnologije u Europskoj uniji, da su oni vrlo bitni, oni trebaju biti okosnica, bez obzira radili se o regije koje se već razvijaju ili još uvijek nisu dovoljno razvijene. Dakle, sve treba u potpunosti riješiti. Naravno, rasprave će se nastaviti, a pregovori na vijeću bit će naravno e, teški, ali ćemo raditi na tome da polučimo najbolje rezultate. Po pitanju Europskog parlamenta radujemo se otvaranju pregovora s Europskim parlamentom oko uspostavljanja plana. Želimo da do toga dođe što je prije moguće kako bismo moći, e, mogli privući privatna ulaganja u sve naše ekonomije. Međutim, da bismo privukli privatne ulegače moraju imati jasan postupak donošenja odluka u fondu, te fond mora na neovisan način dodjeljivati sredstva za pojedine projekte. Na vijeću e, postoji vremenska stiska oko e, ovog projekta. Mi kao predsjedništvo mislimo da možemo ostvariti što je potrebno u rokovima koji su određeni za vijeće, a da pritom to ne bude na uštrb ciljeva toga plana. Građani od nas očekujemo da brzo damo rezultate. Došlo je vrijeme da podstaknemo investicije u Europu. Uvaženi zastupnici, radimo zajedno kako bismo na konstruktivan način omogućili da ovaj investicijski plan bude uspješan. Borimo se protiv gospodarske krize, stvorimo zajedno mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i poboljšanje kvalitete života europskih građana. Moramo raditi na tome sasvim pošteno. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa, gospođo Kalnina Lukaševica. Time smo završili s